Dame i gospoda, evo, prošao je produženi vikend i nakon produženog vikenda započinjemo s današnjim radom. Želim vam svima dobrodošlicu. Kao što znate, danas e, će se naš odbor sastati kako ujutro, tako i poslije podne. A treći dio našeg rada ovog tjedna bit će u četvrtak ujutro. Već ste program dobili i mislim da se nitko nije javio s primjedbama na dnevni red. Zato predlažem da ga usvojimo. Današnji se sastanak prenosi putem interneta, a prevođenje je na 20 jezika Europske unije dakle na sve jezike osim na e, estonski, malteški, slovački. Usvajamo i e, zapisnik sa sastanaka koji su se održali u travnju, a prelazimo i zajedno ćemo raditi na točkama dnevnog reda broj 4 i broj 5. Vrlo su slične teme koje se odnose na zaštitne mehanizme kojima se predviđe privremena suspenzija s jedne strane između Europske unije i zajednice Eurotoma. Dakle, s jedne strane i s druge strane Republike Moldove. A druga se slična E, tema odnosi dakle na Gruziju. Izvjestiteljica je gospođa Dančila, dakle za Moldovu. Dok je druga e, tema, točka broj, dnevnog reda broj 5, ona koja se odnosi na Gruziju. Dakle, radi se o sličnoj mjeri što je stupila na snagu prvog rujna. Izvijestite za mišljenje je kolega Nekov naši su izvjestitelji e, već ovdje u dvorani, pa ako nemate na to primjedbi, predlažem da obje točke dnevnog reda e, obradimo zajedno. Imamo problema s prevođenjem na bugarski predsjedniče.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 sada sve funkcionira, pa možemo dalje. Predlažem prije svega da saslušamo predstavnike komisije iz glavne uprave za trgovinu. Tu je gospodin Haris. A ovdje su i predstavnici opće uprave za poljoprivredu iz Europske komisije. E, sve ih srdačno pozdravljam Pozdravljam još jednom sve prisutne i predlažem da sada pređemo na te dvije točke dnevnog reda. Daću dakle riječ e, predstavniku Europske komisije. Najprije e, vi e, krenite, pa ako budete mislili da će neki od vaših kolega se trebati nadovezati na što vi kažete, vi samo nam to recite. Hvala lijepa i hvala vam što ste me pozvali da dođem pred odbor za poljoprivredu i da vam objasnim prijedloge za e, izvinu uredbe o mehanizmima za sprječavanje i izbjegavanja s Gruzijom i Moldovom kao i e, zaštitni mehanizam za Moldovu. Ja se zovem Pataris i ja sam iz opće uprave za trgovinu, a sa mnom svi kolege koji se bave poljoprivredom. Komisija dakle predlaže dvije uredbe vezane za sporazume s Gruzijom i Moldovom, čiji je cilj da u zakonske propise Europske unije unesu neke aspekte vezane za sporazume o slobodnoj trgovini. Najprije nešto općenito. U nekim sporazumima o slobodnoj trgovini postoje zaštitni ili specijalni mehanizmi, zato je potreban pravni instrument kako bi se ti mehanizmi mogli detaljno primjenjivati. Primjerice, tu će se pobrojati uvjeti pod kojim mjere za sprečavanje izbjegavanje ili zaštitne klauzule mogu stupiti na snagu. Spomenut će se nužni postupci i to kako izgleda postupak prilikom odlučivanja. Kao što znate, sporazum sa Moldovom uključuje i bilateralnu zaštitnu odredbu, a E, uključen je i mehanizam e, za e, sprečavanje izbjegavanja za određene poljoprivredne proizvode. Prijedlog uredbe vijeća uredbe vijeća i parlamenta vam je ranije proslijeđen. Ovi se prijedlozi u velikoj mjeri temelje na e, provedbenoj uredbi o kojoj su tri institucije raspravljale i složile se, a vezane su za sporazume o slobodnoj trgovini koji trenutno su na snazi. Primjerice vezane za Koreju, objavljenu 2011. godine, Zatim uredba za Srednju Ameriku koja se temelji na sporazumu o slobodnoj trgovini sa zemljama Srednje Amerike iz 2013. godine te uredbe koje se odnose na Kolumbiju i Peru vezano za sporazume o slobodnoj trgovini s tim dvijema zemljama objavljen također 2013. godine. A sada ću vam reći par riječi o dvije vrste instrumenata koje pokrivaju ove uredbe što i sada predlažemo. Najprije e, bilateralna zaštitna odredba. Radi se o instrumentu koji je uključen samo u sporazum s Moldovom. Drugim riječima ne odnosi se na Gruziju. Razlog za to je bio taj što se o sporazum e, sa Gruzijom, sporazum o slobodnoj trgovini s Gruzijom, o takvoj klauzuli nije pregovaralo. Dakle, kada velika e, količina e, proizvoda može e, predstavljati opasnost za proizvode u Europskoj uniji, onda postoji mogućnost da se ponovno uvedu carinske tarife ili pak da se e, ta povlaštena liberalizacija suspendira. Drugim riječima, ta klauzula je zapravo konačna zaštitna mreža e, koja bi spriječila da dođe do štetnih e, rezultata e, prilikom uvoza proizvoda iz te zemlje. Ovaj instrument je instrument koji stoji na raspolaganju za slučaj, kao što sam rekao, da dolazi do velikog povećanja uvoza. Za slučaj da uvoz postane toliko drastičan i e, da se kao rezultat toga načini velika šteta europskim proizvođačima. Postoji ipak mogućnost da se poljoprivrednici prilagode novim uvjetima do kojih dolazi do liberalizacije. Zapravo se radi o jednoj privremenoj mjeri kako bi se gospodarski subjekti mogli na taj način prilagoditi novoj situaciji, bude li to potrebno. Norme tog instrumenta su norme iz sporazuma VTO-a o zaštitnim mehanizmima. Što znači da treba doći do jako velikog povećanja uvoza, to veliko povećanje uvoza mora uzrekovati ozbiljne povrede. A naravno uzročno posljedniča veza mora se naravno dokazati. A sada malo detaljnije o tome kako će izgledati taj postupak. Postoji e, proces istrage koji traje šest mjeseci. Međutim, u uredbama ste sigurno vidjeli da postoji mogućnost da se ta razdoblje istrage produži pod određenim uvjetima za još tri mjeseca. To ovisi o složenosti same istrage. Postoji također mogućnost da se nametnu privremene mjere, te se mjere mogu odmah nametnuti, a mogu trajati najdulje 200 dana. Radi se dakle još jednom o e, tome da se na ovaj način pokušava olakšati jedna dramastična situacija koju je potrebno rješavati drastičnim djelovanjem. E, takve mjere mogu trajati najdulje dvije godine, s tim da postoji mogućnost da se to razdoblje produži ako zato postoje uvjeti i to za dalje dvije godine. E, predsjedniče, dopuste mi sada da sada kažem nekoliko riječi o e, mehanizmu za sprečavanje e, i izbjegavanja. Taj mehanizam uključen je kako u sporazum Gruzijom, tako i u sporazum s Moldovom. E, odnosi se na poljoprivredne i e, prerađene poljoprivredne proizvode određene vrste. Kada za te proizvode koji su popisani u aneksu sporazumu o slobodnoj trgovini, dakle kada se njihova količina pređe, onda može doći do suspenzije maksimalno na dva mjeseca. Do suspenzije može doći ako partneri ne mogu dokazati da e, ta e, roba poljoprivredni proizvodi dolaze s njihovog teritorija. To je zapravo uvedeno kako bi se izbjeglo da e, se u Europsku uniju putem Moldavije i Gruzije uvoze proizvode iz trećih zemalja koristeći se pritom povlasticama sporazuma o slobodnoj trgovini. Za oba prijedloga će se e, uvesti godišnje izvješćivanje Europskom parlamentu i vijeću koje će govoriti o trgovinskim dijelovima sporazuma kao i o provedbi tih uredbi za slučaj da do iste dođe. A što se tiče bilateralnih odred, zaštitnih odredbi, moram vas obavijestiti da u sličnim sporazumima koji su do sada potpisani se nikada nije taj mehanizam koristio. Kao što sam rekao, to je zaista završna zaštitna mjera za slučaj da nešto krene krivo. Što se tiče posebnih mehanizama, po prvi puta ih uključujemo u neki sporazum o slobodnoj trgovini. Pokušavam sam vam objasniti iz kojih smo razloga osjetili potrebu da to uvrstimo u taj sporazum. Hvala, to je sve što sam za sada imao reći. Hvala lijepa. Mislim da će se e, javiti kolege koji dolaze iz opće uprave za poljoprivredu, bude li smatraju to potrebno, a sada dajem riječ kolegice Dančili e, da se javi. Ona je izvjestiteljica, dakle. Pozdravljamo ovaj sporazum, a e, jasno nam je koji je uobičajeni postupak za zaštitu europskih proizvođača, jer bi u nekim slučajevima moglo to dovesti do e, neravnoteže na europskom tržištu. Iako je e, Rumunjska zemlja preko koje dolaze proizvodi iz Moldavije, nismo za sada nikad se našli u situaciji kada bi se zaštitni mehanizam morao uistinu i primijeniti. Ipak vjerujem da je instrument takve vrste potreban kako bi se zaštitni mehanizmi i mehanizmi za sprečavanje izbjegavanja e, potpisali sa e, Moldovom i Gruzijom. Čini mi se da je jedna stvar vrlo e, potrebna, a to je, i želim više informacije, od uprave za e, regionalni razvoj, dakle da je ipak e, teže znati odakle dolaze voće i povrće nego li neki drugi proizvodi. Zanimalo bi me da čujem od komisije što bi oni željeli e, napraviti sa takvim poljoprivrednim proizvodima? Hvala lijepa i čekam da nam kolege kažu što o tome misle. Hvala. A sada će o Gruziji govoriti kolega Nekov. Izvolite. Nekov. като цяло доклада мога да кажа, че tehnički. Ovo je veoma stručno izvješće. Sporazum o slobodnoj trgovini je stupio na snagu u devetom mjesecu, ali već u osmom mjesecu 2014. godine iz političkog konteksta, s obzirom na zabranu izvoza iz Ruske federacije, smo imali određene posljedice i stoga smo morali preuzeti određene obveze i ispoštovati ih budući da smo ih preuzeli vezano uz Gruziju. Problemi poljoprivrednika su problemi sa kojima se mi moramo suočavati, mi imamo tu obvezu jer su oni naši partneri, ali s druge strane moramo uzeti u obzir i korist naših poljoprivrednika. Moramo ih pružiti potporu. Potrebne su nam bolje statističke informacije o proizvodima koje se uvoze iz Gruzije u Europsku uniju s jedne strane, a s druge strane moramo bolje nadzirati e, odakle ovi proizvodi zaista dolaze. Kako bismo vidjeli trebamo li primijeniti ovu klauzulu ili ne. Dakle, proizvodi se moraju uvoziti bez carinskih pristojbi i mi zaista računamo na ovo godišnje izvješće kako bismo mogli nadzirati situaciju. Hvala. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do pytań, wypowiedzi. Puno hvala. Sada ćemo preći na pitanja i komentare kolega. Kolega Buda se prvi javlja za riječ. Izvolite. Hvala. Pozdravljam prisustvo predstavnika komisije i njihovu spremnost na otvoren razgovor. E, mi smo ove sporazume sklopili kako bismo pomogli poljoprivrednicima i iz Gruzije i iz Moldove, ali također moramo zaštititi i naše poljoprivrednike. I zbog toga je ovaj mehanizam veoma dobar kako bi se spriječilo izbjegavanje mjera koje su zakonom uređene i na taj način ćemo omogućiti izbjegavanje uvoza proizvoda u Europsku uniju koji dolaze iz drugih država osim onih koji se tiču sporazumi, a to su Moldova i Gruzija. Ja ne bih sada htio da se ova zaštitna klauzula koristi na način da šteti bilo kome, ne bi se trebala ona zlo u upotrebljavati jer određeni proizvodi koji se moraju e, čiji se izvod mora smanjiti e, samo na te proizvode se treba primjenjivati ova zaštitna klauzula i zbog toga moramo na to paziti kako bi ovaj instrument zaista bio koristan. Hvala. Hvala lijepa. Sada kolega Luazon. Zahvaljujem. Slobodna trgovina sa trećim zemljama ima određene e, gospodarske posljedice kao i ekološke posljedice i već sada vidimo da postoji narušavanje konkurencije u državama članicama. Zbog čega imati ovako složene zaštitne klauzule koje zapravo omogućavaju našim partnerima da štete gospodarstvu e, država članica, zbog čega ne bismo jednostavno E, zabranili uvoz iz određenih e, zemalja koje na taj način ne bi narušavali poljoprivredu onih država članica u kojima je poljoprivreda već u teškoj situaciji i isto tako ne bismo morali izdvajati dodatna sredstva za pružanje potpore poljoprivrednicima čije je poslovanje ugroženo. Znači rješenje u kojem koje postoji za e, meso i e, mlječne proizvode između Sjedinjenih Američke država i Europske unije bi se trebalo primjenjivati u ovom slučaju. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaštitna klauzula je zanimljivo rješenje, no međutim to rješenje se ne može primjenjivati ovdje, naročito što se tiče Republike Moldove, jer postoji sporazum o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom, a zaštitna klauzula koja se primjenjuje e, za Kinu je korisna, ali u slučaju Moldove E, se ta zaštitna klauzula ne može primjenjivati. Vi ste htjeli proširiti slobodnu trgovinu na treće zemlje i danas se nalazimo u situaciju u kojoj poljoprivredni proizvodi se uvoze u Europsku uniju e, u korist trećih zemalja, a ne Europske unije. I to je leksizam e, naše slobodne trgovine. I moramo vidjeti ponovno da li je naš pristup ispravan i moramo omogućiti bolji poslovanje svih 28 država E, Europske unije prije nego što e, omogućimo slobodnu trgovinu za treće zemlje. Hvala. Hvala, kolega Agnju ima riječ. Zahvaljujem. Ja bih htio da komisija nam zajamči da će Moldava i Gruzija koristiti ovaj povlašteni status u svrhu kružne trgovine, što znači da e, druge zemlje uvoze e, proizvode u Moldovu, a nakon toga se ti proizvodi iz Moldove uvoze u e, Europsku uniju. Većina vas zna da europski proizvođači jaja ne mogu koristiti ne mogu koristiti kaveze za prerađene jaja i a znamo da je to zabranjeno u Europskoj uniji, no međutim na ovaj način se takva jaja mogu uvoziti u Europsku uniju. I ta jaja se mogu proizvoditi također iz e, koristeći e, koristeći kok koje se koriste, koje se hrane određenim zabranjenim proizvodima i e, bojim se da će se takva onda jaja naći na tržištu Europske unije. Možete li mi zajamčiti da se to neće desiti? Hvala lijepa. E, kolege. Ne, da se još netko javlja za riječ. A, kolega Glenus, izvolite. Ε, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, μου είναι δύσκολο να Drage kolege, teško mi je pratiti ovu raspravu u kojoj se govori o poljoprivrednim proizvodima iz Moldove i Gruzije jer ne poznajem dobru situaciju, ali moramo vidjeti što se dešava s onim zemljama koje su već članice Europske unije, kao na primjer zemlje iz koje dolazim, kako bismo shvatili ono što trebamo izbjeći, one situacije koje trebamo izbjeći. Na primjer, vino eh, iz Bordeaux je vino koje eh, predstavlja eh, sjajan proizvod i poznat u cijelom svijetu, a zapravo u Europskoj uniji imamo proizvođače vina kao na primjer sa E, otoka Santoran iz Torina koje izvoze vino u Alžir koji se sada naziva alžirsko vino i onda se to vino uvozi u Francusku i prodaje se kao francusko vino. Ista situacija je i sa mramorom. Tu postoji zapravo prava mafija, odnosno kriminalna organizacija između trgovaca, između velikih e, tvrtki koje koriste proizvode iz trećih zemalja, a govore da je zapravo, da se radi o proizvodima iz nekih sasvim drugih zemalja. I mislim da komisija se treba zaista boriti protiv ovog problema koji ima negativne posljedice za sve nas i moramo biti sigurni e, odakle dolaze proizvodi koji se uvoze u Europsku uniju. Bardzo dziękuję. Globalizacja. Hvala lijepa. Da, imate pravo. Globalizacija i otvaranje tržišta ima i negativne efekte o kojima ste vi govorili. Ali nikad sve nije crno ili bijelo, uvijek imate i nešto negativno. Sada možemo saslušati predstavnike komisije, a nakon toga će se izvjestitelji javiti. Sada najprije predstavnik komisije. Um, thank you, Chairman, and uh, thanks uh, for, the comments. Uh, Zahvaljujem. Hvala vam na svim komentarima i na postavljenim pitanjima. Ja ću pokušati odgovoriti na sva pitanja. Nadam se da će mi u tome i kolege pomoći. Jedno od pitanja koje je postavljeno se ticalo utvrđivanja zemlje podrijetla poljoprivrednih proizvoda. I sasvim ispravno ste rekli da za određene industrijske proizvode je mnogo lakše utvrditi zemlju podrijetla, ali da je bitno da komisija može nadzirati i provjeriti zemlju podrijetla poljoprivrednih proizvoda. To je vrlo dobro pitanje. Ovo je točno razlog zbog kojeg je komisija prilikom pregovaranja o ova dva sporazuma i uvela mehanizam za sprječavanje izbjegavanje mjera taj mehanizam za sprječavanje i izbjegavanje mjera je napravljen kako bi se e, nadzirala količina uvezenih proizvoda kako bi bili sigurni da to odgovara izvoznim kapacitetima predmetne zemlje. Dakle, uz pomoć statističkih e, podataka koje će komisija imati na raspolaganju, mi ćemo moći nadgledati količinu e, poljoprivrednih proizvoda i preraženih poljoprivrednih proizvoda koje se uvoze u Europsku uniju iz ove dvije zemlje. Ukoliko nam se čini da su te količine uvezenih proizvoda, količine koje e, prelaze onu količinu za koju mi smatramo da bi trebala biti uobičajena ili ona koja je predviđena sporazumima, komisija ima mogućnost zatražiti od izvoznih zemalja dokaz zemlje podrijetla proizvoda koji se uvoze u Europsku uniju. Dakle, to je način na koji funkcionira ovaj mehanizam za sprječavanje izbjegavanje mjera. E, i ne moramo onda tu ići u detalje i provjeravati svake pošiljke što bi nas previše koštalo i e, tu bismo potrošili previše vremena. Mi jednostavno trebamo nadgledati i provjeravati e, količinu uvezenih proizvoda, dakle obujam uvoza. A zaštetna klauzula koja je predviđena ovim sporazumima predviđa i određeno vrijeme koje je nužno za poduzimanje mjera. Možda je to vrijeme predugo. Sada mogu samo još napomenuti da postoji i postupak koji je predviđen u prijedlogu komisije u kojem se predviđa mogućnost e, pokretanja hitnog postupka koji je veoma brzi i u roku kojeg komisija može donijeti brzo određene odluke e, kako bi zaštitila interese europskih proizvođača. I to se također primjenjuje i na mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera. Također se govorilo o godišnjem izvješću e, komisije i jasno je da ćemo imati godišnje izvješće komisije za obje zemlje koje će biti detaljne. Mi ćemo to podnijeti i vijeću i parlamentu i u tim izvješćima ćemo e, dati sve informacije o e, statističkim podacima o slobodnoj trgovini i uvezanim proizvodima između zemalja potpisnica i također ćemo tu imati sve detaljne informacije u slučaju pokretanja zaštitnih klauzula ili mehanizama za sprječavanje izbjegavanja mjera. Hvala. Okay, please. Uh, my colleague will cover, uh, sorry, uh, we... A da, nismo odgovorili na jedno pitanje vezano uz voće i povrće. Moj kolega koji je stručnjak za poljoprivredne proizvode će govoriti o tome. Hvala. Gospođa izvjestiteljica za Moldovu je postavila pitanje vezano uz voće i povrće. Uvoz voća i povrća je ograničen određenim kvotama. Ovdje se govori o e, grožu i i šljivama. Za 2014. godinu je uvezeno 42% od kvota za e, jabuke ispod 1%, a za e, svježe biljke ispod 72% od određenih kvota. Hvala. Mislim da je postavljeno još jedno pitanje vezano uz jaja i bojazni povezane uz jaja. Ovdje moram samo naglasiti da između 2009. i 2012. godine Moldova nije izvezla, odnosno niti jedno jaje u Europsku uniju. A izvoz Moldove u druge dijelove svijeta iznosi 207 tona otprilike. Dakle, to su informacije koje imamo za Moldovo. Što se tiče Gruzije, mislim da tu ne postoji neka velika proizvodnja jaja, niti se ona izvoze iz Gruzije, a vezano uz korištenje proteina u e, hrani za kokoši. Ovdje postoje pravila, fitosanitarna pravila koja se primjenjuju i za e, izvoz e, ovih vrsta proizvoda i uvoz na naše tržište. Hvala. To pan Agnju mówił także o Ako sam dobro shvatio, e, kolega Agnju E, njega je zanimala i situacija jaja i u prerađenim proizvodima. On je govorio samo o uvozu jaja iz Moldove, već i e, uvozu prehrambenih proizvoda u kojima su prerađena jaja. Pa zapravo ovo nije bio loš odgovor komisije, ali tu niste napravili razliku između prerađenih jaja i jaja i bilo bi dobro da se i tu napravi razlika. Ono što sam, evo, ja htio reći, kolega Dese hoće javiti. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Javio sam se za riječ zato što se pojavio zahtjev da kada govorimo o uvozu trebaju vrijediti iste odredbe kakve imamo i Europi. Međutim, ipak trebamo, e, odnosno želim ukazati na to da nam je trebalo više od 40 godina da u Europi, odnosno unutar Europske unije imamo iste odredbe. Tek prije pet godina e, smo Eh, usvojili zajedničku odredbu o sredstvima za zaštitu mm, bilja, a prije toga su odredbe i uvjeti u Europskoj uniji bili vrlo, vrlo različiti i stoga je naravno bilo potrebno pronaći razumno rješenje. Tim zemljama trebamo dati priliku eh, da i dalje smiju izvoziti, a vodio sam i razgovor s marokanskim ministrom poljoprivrede vezano uz eh, rajčice francuski, španjolski, italijanski kolege nisu zbog toga bili vrlo oduševljeni i marokanski kolega je e, rekao nešto što nas je iznenadio. Rekao je da ili imamo mogućnost isporučivati proizvode, jednostavno moramo misliti na to, na ljude u tim zemljama, moramo im dati priliku da se razvijaju putem trgovine s Europom kako bi i mladi ljudi tamo mogli pronaći perspektivu za uravnoteženi sporazum kako bi obje strane od toga mogle dobro živjeti. E, Jednostavni komentar da e, pana posla Desa. Evo jedan komentar. Ovo što je upravo rekao zastupnik Des nas samo ukazuje na činjenicu da velik broj e, tema vezanih za zajedničku poljoprivrednu politiku ovisi i o trećim zemljama i zajednička poljoprivredna politika je zapravo vezana za svu tu e, migraciju i dakle to i je zapravo nešto što se je vezano za globalizaciju. Sada kolega Benčijel, izvolite. Hvala i hvala komisiji na odgovorima. Hvala i svim kolegama na doprinosu ovoj raspravi. Zaključno, zapravo, mislim da moramo imati određene mjere kojima ćemo poduprijeti gospodarski rast i Republike Moldove uzimajući u obzir i političku pozadinu. Ove mjere koje trebamo primijeniti kao i sporazum se moraju primjenjivati. O njima smo se već dogovorili i kao što je komisija rekla, te mjere moraju biti u sporazumu, dakle i zaštitna klauzula i mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera kako bismo zaštitili europske proizvođače. Hvala vam svima koji ste se javili za riječ i naravno očekujem i vaše sugestije kroz amandmane koje ćete nam uputiti. Kolega Nekov, izvolite. Hvala. Česlav. Čuli smo niz zanimljivih e, komentara. E, evo, naš kolega je upravo rekao da moramo izabrati zapravo između povrća i izbjeglica, ali ovdje moram naglasiti da mi najprije moramo zaštititi europske e, poljoprivrednike i europske poljoprivredne proizvode. To je naš prioritet i zato su nam i potrebne zaštitne klauzule i određene E, prepreke kako bismo imali uravnotežen razvoj ne samo za naše partnere već isto tako i za države Europske unije. Moram napomenuti da je ovo izvješće koje je stručno i neki detalji se u njemu moraju riješiti. Mi ćemo dati mišljenje o ovom predlogu i dati naše sugestije kako bismo postigli uravnoteženo stajalište. Naši proizvodi i naši proizvođači moraju biti naš prioritet i temeljem toga moramo utvrditi kvote za Moldovu, Gruziju i druge zemlje koje uvoze svoje proizvode u Europsku uniju. Hvala. Ješće jedno zdanje, pan poseł Des, Kolega Des se još htio javiti budući je da ste me izravno prozvali, gospodine predsjedatelju, zapravo svojim javljanjem ni na, ni na kojem slučaju, ni u kojem slučaju nisam htio dovesti u pitanje zaštitu potrošača, to je uvijek prioritet i to uvijek mora biti uzeto u obzir i to sam eto htio jasno dati do znanja. Bardzo dziękujemy. Hvala vam lijepa. Time smo e, zaključili raspravu o ove dvije točke. Mm, dobit ćete informaciju o našim daljnjem poslu u tom smislu, a sada krećemo na sljedeću točku, to je točka broj šest e, razmjena mišljenja s predstavnikom komisije vezano uz veto koji je uvela Rusija i njegovom učinku na tržište voća i povrća. Poznato vam je da je riječ o inicijativi kolege Luisa Ramosa, a odbor se izjasnio zato da imamo razmjenu mišljenja s komisijom vezano uz rusku zabranu uvoza i njegovim učincima na tržište voća i povrća. Taj veto prouzroča velike gubitke našim proizvođačima. Osim toga, riječ je o temi koja se već razgovaralo i s obzirom na baltičke zemlje, mliječni proizvodi ili recimo voće u odnosu na Poljsku. No, Europa ima unutarnje tržište, a to se odnosi i na voće i povrće u drugim zemljama. I na jugu. A tamo je situacija donekle drugčija pokušavamo e, riješiti probleme različitih regija Europe zato što se pojavljuju u različitim oblicima i zato smo pozvali predstavnike komisije ovamo, ali ovdje su i predstavnici sektora voća i povrća iz e, Španjolske, iz Mursije, pozvali, e, pozvao ih naš kolega, pa ih srdečno pozdravljam kolega nije ovdje zato što su za vikend u Španjolskoj bili lokalni i regionalni izbori. I u Poljskoj smo izabrali novog predsjednika. Prije otprilike godinu dana smo i mi imali izbore i birani smo u Europski parlament. To je to, a sada dajem riječ predstavniku komisije iz glavne uprave Agri, gospodin Jens Šaps. Vi imate prvi riječ, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju i čestitam na rezultatima izbora za novog predsjednika u Poljskoj. Mislim da je za nas e, apsolutno nužno razgovarati o rezultatima različitih mjera zabrane Ruske federacije uvedene prvi kolovoza 2014. Mi također znamo da ovo nije bio problem samo za sektor voća i povrća, nego i za druge sektore koji su jako pogođeni, recimo jaja, mliječni proizvodi, meso i slično, spominjem samo neke. Mislim da je ovo bio jedan od najvećih izazova s kojima smo bili suočeni tri institucije kako bi brzo pronašle rješenje i kako bi pomogle proizvođačima da se prilagode novoj situaciji koja je svakako karakterizirana regionalnim učinkom putem različitih proizvoda, jabuka, krušaka, bresk, bresaka, nektarina i slično i različitih udjela proizvodnje koje države članice imaju ili su imale u ruskoj trgovini. U svakom slučaju bili smo suočeni s gotovo 100% učinkom ove zabrane. Mislim da smo svi uspjeli razmjerno brzo usvojiti hitne mjere. Riječ je o mjerama u pravnom smislu koje se distribuiraju, odnosno određuju putem delegiranih akata, a njihova je svrha stabilizacija teške situacije na tržištu. Posebno smo predložili mjere i nakon toga ih proveli na razini država članica u smislu povlačenja tržišta e, promotivnih mjera. Imali smo i povlačenja za slobodnu distribuciju, a imali smo i mjere na području zelene berbe i neubiranja. To je dakle pitanje količina, naime sve one koje su se mogle komercijalizirati nisu na kraju dospjele na tržište. Prva mjera se pojavila relativno brzo, već u ljeto, a druge mjere su onda sukcesivno uslijedile tijekom godine 2014. Ako sada pogledamo sveukupne brojke, možemo reći da vjerojatno imamo oko 700 tisuća tona voća i povrća koji su maknuti s tržišta i otprilike imamo 115-120 milijuna eura pomoći koja je uglavnom isplaćena proizvođačkim organizacijama, poljoprivrednicima, proizvođačima koji su ovime pogođeni. Također želim istaknuti da iz naše perspektive, iz perspektive službi komisije, vrlo brzo smo pokušali pronaći i druge destinacije u svijetu. Znate da je Rusija bila vrlo važno odredište za izvoz iz trećih zemalja, ne samo za voće i povrće, nego posebno i za meso i mliječne proizvode. Mislim da smo vrlo uspješno, kao službe komisije u cjelini, uspjeli otvoriti dodatna tržišta e, glavna uprava Sante koja je zadužena za sve ono što se tiče e, sanitarnih i fitosanitarnih mjera i kolege iz glavne uprave za trgovinu sa svojim inicijativama pristupa tržištu su nam pomogle u glavnoj upravi za poljoprivredu kako bismo bili uspješni s izvozom koji inače nismo određivali u prošlosti. Naime, za određene proizvode kao što su na primjer jabuke, Brazil, Sjedinjene američke države, a čak i bliski istok su regije gdje smo uspjeli poslati puno veće količine nego što to uobičajeno činimo. U smislu cijena, da, cijene su bile niže nego u prethodnim godinama, posebno za jabuke, ali i donekle za e, kruške i rajčice. Međutim, de facto u 2014 to je bila posebna godina, naime imamo e, brojne regije, takozvani pampa usjevi, posebno jabuke i kruške i šljive, one alterniraju iz jedne godine u drugu i u srednjoj i sjevernoj Europi berba jabuka je otprilike bila 10% više nego u prethodnim godinama. To je dakle još bila dodatna komplikacija, dodatni izazov za nas zajedno i s vama ovdje u parlamentu i u vijeću da pronađemo da pronađemo prava rješenja i da organiziramo pristup novim tržištima u kontekstu toga da Rusija za određeno odredište, za određene zemlje isporučiteljice jeste doista bila, bilo glavno odredište. Za neke države članice je bila čak i već i važnije e, tržište od zajedničkog tržišta, iako znamo da bi i e, unutarnja konzumacija mogla biti bolja, no kada pogledamo statistiku poznato nam je da konzumacija voća i povrća se smanjuje i mi doista naporno pokušavamo promovirati konzumaciju jabuka. Vidjeli ste kampanje posebno u ovoj zemlji, bilo ih je nekoliko gdje smo, se na, gdje smo nastali potaknuti u iznimnim i posebnim uvjetima tu konzumaciju, a prošle godine smo pokušali pronaći dodatna e, tržišta na koji ne bismo izvozili da nije došlo do uvođenja ruske zabrane. Također bih želio istaknuti da je trgovina prilično inovativna. Svakako ste e, vidjeli neke brojke koje su iznenađujuće. Na primjer, izvoz u Republiku Bjelarus se dramatično povećao, a možda e, ste i dodatno razmišljali o tome gdje su te količine na kraju završile. Mislim da čak i ako brojke o izravnoj trgovini s Rusijom e, iznose 90 i bile su učinkovite od 95 do 99%, možda e, su dostignute i dodatne količine putem drugih sredstava koje su završile na ruskom tržištu i to putem izvoza u susjedne zemlje. Ono što možemo zaključiti iz ovih inicijativa koje smo do sad poduzeli je sljedeće. Mislim da se možemo snaći s kombinacijom e, različitih mjera kako bismo stabilizirali barem na europskoj razini ovu situaciju u zadnjih devet mjeseci. Ne kažem da smo to izravno uspjeli tijekom razdoblja berbe, posebno u srednjoj Europi smo imali tešku situaciju u sektoru jabuka, imali smo i određenih poteškoća u provedbi pojedinih mjera za koje smo smatrali da ih je potrebno provesti, no prilično sam uvjeren da je sve ovo popravljeno tijekom prvih mjeseci ove godine. I stoga ako se sada osvrnem na cijene posebno jabuka u Poljskoj, mislim da je situacija prilično povoljna. Razina cijena je razmjerno visoka, čak i više u usporedbi s razinom prošle godine. Drugi element koji je važan je sljedeći e, situacija e, koju su službe komisije ustanovile na tržištima. E, opet je to bilo nešto novo jer odjedno smo identificirali potrebu i da naše institucije budu proaktivnije i da otvore tržišta koja su nam bila zatvorena, posebno zbog sanitarnih i fitosanitarnih razloga, odnosno mjera. Postoje nekoliko primjera gdje smo bili uspješni i time, i time što smo uklonili sanitarne i fitosanitarne mjere, no kada govorimo o recimo sporazumu o slobodnoj trgovini s Korejom koji nam je posebno pomogao za e, proizvode životinskog podrijetla da tamo budu uspješni. Tu se ne radi toliko o voću ili povrću, međutim mislim da je Brazil dobar primjer. Mm, Brazilci obično nisu ovdje kupovali jabuke i stoga mislim da moramo i trebamo nastaviti istraživati mogućnosti u tom smislu. I na kraju mislim da moramo uzeti u obzir i e, kompetitivnu, kompetitivni euro u odnosu na dolar koji nam je također pomogao i koji je omogućio da se konkurentno natječemo i izvozimo količine koje su one koje proizvodimo dodatno u odnosu ono što smo proizvodili ranije, jer doista smo imali visoku e, razinu berbe 2014. posebno u proizvodnji jabuka. Što se tiče prognoze za ovu godinu, e, vezano u situaciju na, u sektoru, svakako će nam situacija pomoći, količine će biti niže. Ja to zamjećujem i u svom vrtu. Jabuke ne cvatu kao što bi trebale, barem ne u opsegu u kojem sam to vidio prošle godine, ali dobro, to je vrlo selektivno i u svakom slučaju reprezentativno. Drugi element koji smo vidjeli e, su prve brojke za nektarine i e, kruške pardon, Breskve, vrlo male promjene u odnosu na prošlu godinu, pa ne očekujemo nužno da će ovdje doći do dramatičnih promjena u razini proizvodnje. No, kao što znate, sve ovo ovisi o vremenu. Držimo palčeve da nam vrijeme bude dobro i da imamo dobru berbu za naše poljoprivrednike i za naš sektor. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam lijepa. Evo što se može reći vezano uz ovu situaciju. Rado bismo čuli što nam imaju za reći proizvođači. S nama su predstavnici e, proizvođača voća i povrća iz Španjolske, pa lijepo molim njihovog predstavnika da nam se obrati. Podpredsjednik udruženje Španjolske. Imate pet minuta na raspolaganju. A vi se javite ako imate pitanje ili želite nešto reći kako bismo imali vremena za e, razmjenu mišljenja. Naime, predvidjeli smo ograničeno vrijeme za ovu raspravu. Dobili ste i materijale, jednu prezentaciju, a ako vas to zanima, to vam možemo i naknadno poslati. Riječ je o opsežnim materijalima, a vi sada imate kratko vrijeme na raspolaganju za prezentaciju. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ovom odboru što nam je dao mogućnost da vam se obratim. Želim govoriti o iznimno ozbiljnom problemu s kojim smo suočeni želio bih u ovom trenutku reći da govorim u ime svih španjolskih proizvođača, no riječ je o nečemu što jednako utječe na talijanske i francuske kolege koji su posebno u prošloj godini bili sazivali redovite sastanke kako bi razgovarali o situaciji s kojom se suočavamo. Ehm, reći ću jednostavno, gospodine predsjedniče, da kao odgovor na intervenciju predstavnika komisije želimo ovdje jasno reći da kada je riječ o voću nije bilo vremena za otvaranje novih tržišta. Doslovno je nemoguće u potpunosti promijeniti pretudnu situaciju samo godinu dana. E, postojala je vrlo smanjena konzumacija u okviru Europske unije, ljudi su konzumirali manje voća, dakle bilo je višaka količina, a većina prihoda poljoprivrednika uglavnom ili gotovo isključivo potječe od prodaje njihovih proizvoda ako uzmete u obzir, na primjer, španjolsku situaciju, voće je bilo isključeno iz sustava izravnih plaćanja. Dakle, suočeni smo s problemom pristupa tržištima trećih zemalja. Ukratko, u slučaju španjolskog izvoza Imamo mali problema s prezentacijom, ispričavam se zbog toga, ali želim reći da naš izvoz voća i povrća iz Španjolske nije uopće ostvario razine koje smo imali prije u odnosu na Rusiju, a čak i na druge zemlje. 2015. smo suočeni s istim pritiskom s kojim smo bili suočeni i 2014 konkretnije. Ako moj kolega ovo može riješiti, ovaj problem s prezentacijom, morate pogledati e, i razinu pada kada govorimo o nektarinama i breskvama. Zato što neki proizvođači jednostavno ne mogu više se nositi s posljedicama situacije koju nisu sami izazvali s obzirom na postojeću situaciju na tržištu i nemogućnost da se to promijeni zbog nedostatka bilo kakve strategije. Ukratko, sve e, za što je uvedena zabrana odnosi se na cijeli niz e, prepreka koje postoje za izvoz. Moramo pogledati situaciju za svaki pojedinačni proizvod, za svako pojedinačno tržište. Ne možete promijeniti stanje u samo jedne godine. To je nemoguće. Dakle, da sažmem prošle godine, a evo napokon e, brojki, imamo ih na zaslonu. Ako pogledate ovaj dio koji se odnosi na izvoz u Rusiju u 2014. i 2015. možete i sami vidjeti e, ovo je i prognoza i situacija je prilično skandalozna ako pogledate e, pad na ovom području za breskve, šljive i slično. Naši kolege će o tome još podrobnije nešto reći a ova prosvjednica pokazuje da je teško poduzeti neke mjere kako bismo se borili protiv ovakvog stanja. Što se tiče povlačenja voća s tržišta i to je važna praksa e, pretvaranje voća u sok. Ispričavam se Predsjednište, morate mi dati još 30 e, sekundi jer jednostavno inače neću imati dovoljno vremena. E, e, htjela sam reći sljedeće. Ono što se za nas pokazalo dobrim, najzdravim rješenjem, bila je uporaba viškova za proizvodnju sokova. za najpotrebitije, za humanitarne organizacije. A to ne bi bilo moguće napraviti na takav način. Kada humanitarne organizacije ne bi morale koristiti ovakve proizvode. kada govorimo o razdoblju oko Božića. Uspjeli smo proizvesti određene količine soka. Međutim, nisu pokriveni svi troškovi proizvodnje. No, međutim, mislim da je vrlo važno e, imati institucije koje promoviraju ovakve mjere u Europi. I na taj način možemo osigurati visoke uvjete kada govorimo o zdravlju proizvoda i možemo i očuvati okoliš u ovom dijelu Europe. To je naime područje gdje je klima prilično suha. Hvala vam lijepa. za... Puno hvala na informacijama koje ste nam dali. I to su dakle informacije koje dolaze izravno od proizvođača. Dragi kolege, desetoro vas javlja se za riječ i zato moramo e, svakome dati po jednu minutu. E, najprije kolega Glezos. Hvala. Dakle, što se tiče pitanja, pitanja o tome čija je to greška? Greška Rusije koja je dakle kriva zato što je izazvala rat, komercijalni rat ili je pak zato kriva Evropska unija? Za e, moju zemlju situacija je bila zaista katastrofalna gotovo e, svo voće je e, imalo problema. Naime, ti su se sokovi pokvarili, a nije došlo do obeštećenja. I zato bi Europska unija se morala postaviti pitanje što se treba napraviti u tom slučaju. Naravno, e, politika je tu igrala svoju ulogu male zemlje, recimo Grčka. I gdje sam ja pitao kolege, zašto želite da Grčka bude dio Europske unije? A kolege su mi rekli, pa to je zbog različitih usluga i e, službi, na primjer. Ono što nas zanima su sve što je vezano za turizam. Da, i to je jako važno. Kolega Ferao ima riječ, izvolite. E, hvala. Radi se o vrlo zanimljivoj temi koja se stalno javlja na našem odboru. Ali eto, prošlo je godinu dana od ruskog embarga i problemi i slabosti zaista zabrinjavaju u sadašnjoj krizi Evropskoj uniji, a to vrijedi i puno šire, ne samo za voće i povrće. Naime, ruske sankcije zaista E, su jako problematične za proizvođače voća i povrća, ali isto tako i za e, proizvođače kako svinjetine, tako i govedine. Imamo dvije stvari koje se ovdje hitno postavljaju. Može li nam komisija reći je li Rusija već rekla europskoj diplomaciji pod kakvim bi uvjetima prihvatila da ukine embargo? A drugo pitanje, da li komisija i vijeće namjeravaju dubinski izmijeniti krizne mehanizme kako bi zaštitili naše proizvođače koji sada moraju u nijušto davati svoje proizvode, prodaju ih za manje od cijene izrade. Hvala. Gospodin u svom je izlaganju komisija puno govorila o jabukama. Jabuke se prilično dobro e, mogu čuvati, naročito na hladnom. Ali problem je ljetno voće koje će uskoro doći na tržište, a koji se zapravo uopće ne mogu čuvati na dulji rok. Ja ovdje mislim na trežnje, breskve i tako dalje. I što se tiče novih tržišta, zanimalo bi me što je komisija napravila kako bi se otvorila nova vrata u ova vremena našim proizvođačima? Kolega Nekov. Hvala. Kako bih maksimalno iskoristio vrijeme koje sam dobio, moram reći da je komisija vrlo pozitivno mm, govorila, ali sljedeći puta kad se budem našao pred udrugom proizvođača, moram reći da ću jako teško moći prodati ovu pozitivnu poruku. Ja sam iz Bugarske i Bugarska je uspjela prodati svoju poljoprivrednu proizvodnju prije nego li su sankcije uvedene u kolovozu. A nakon toga su E, obeštećenja došla e, i e, po tome su ih djavali onima koji su se prvi tražili da su ih prvi dobili, a Bugari nisu dobili ništa. A problem je i sa kvotama, mliječnim kvotama, gdje također u Bugarskoj nitko od toga nije imao puno koristi. Jeste li smislili neke mjere za proizvođače mlijeka ili ćete ih opet ostaviti da se sami snalaze? A drugo, Tijekom takozvanog zelenog tjedna u Berlinu opća uprava Sanko i Ruska federacija vodile su pregovore. Pregovori su e, bili o tome da se neki proizvodi iz embarga. Imate li možda novosti o tome? Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem komisiji na izvješću vezano u sektor voća i povrća. Međutim, smatram da u pojedinim regijama je već došlo do velike distorzije na tržištu, a u pojedinim područjima e, su i razlike u cijenama bile vrlo dramatične. E, drago mi je što izvozimo više proizvoda, više voća i povrća u i Sjedinjene američke države. Sada smo vidjeli brojke, no naravno da se postavlja pitanje za po kojoj cijeni e, fluktuacije e, valuta u odnosu eura i dolara koje sada vidimo, naravno sudjelovalo je pozitivno i nešto smo i mogli kompenzirati, međutim sada mi sasvim jasno nedostaje i izvješće o mlijeku, o e, svinjetini i govedini, hoćemo li za to dobiti odvojeno izvješće ili se komisija na to može kratko osvrnuti. Također bih imala još jedno pitanje za komisiju u kojoj mjeri ovaj program voća u školama doista ima stvarne učinke na količine proizvoda koje se e, plasiraju u školama. Hvala. Pan posudolov Ja, danke, Herr Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem komisiji na izvješću, no mislim da ipak, mislim da se to malo gleda kroz ružičaste naočale, posebno u području e, voća s košticama. Mislim da se komisija na to osvrnula. Naime, brojni proizvođači ima, će biti sretni ako ove godine završe na e, nuli u svojim knjigama. E, što se pak tiče situacije s Rusijom, ona je takva kakva jest, međutim e, moje pitanja, o tome smo i već govorili, imamo vrlo povezni tečaj dolara u ovom e, trenutku, imamo zemlje u koje plasiramo svoje proizvode, recimo SAD, međutim suočeni smo i s velikim problemima, djelomično i zbog nerazumnih ograničenja E, hoće li se komisija potruditi da se u tom smislu nešto promijeni kada govorimo o pristupu svih država članica Europske unije tim tržištima. Mislim da bi u toj e, mislim da bi u ovoj fazi to bio e, jedini razumni put. Hvala. Dziękuję. Przed czasem, panie pośle, bardzo dziękuję. Pan poseł Buda. Hvala. Kolega Buda ima riječ. Nažalost, ovo nije prvi puta da vidimo pristup koji, koji vidimo danas. Komisija koristi puno lijepih riječi, međutim proizvođači pričaju sasvim drugu priču. I to je stvarno nešto što je zapravo jako ublaženo. Ali e, što je sa tim pravim problemima? Može li komisija pogledati druga tržišta? Druga tržišta koja su propatila zbog ruskog embarga. Primjer iz Rumunjske gdje je zapravo e, Rumunjsko rumunsko tržište bilo prepravljeno proizvodima iz drugih zemalja Europske unije koje su dobile subvencije i onda e, su oni to prodavali po cijenama koje su bile niže od cijena rumunskih jabuka. Komisija bi dakle trebala početi tražiti nova tržišta. To je jedina e, alternativa koju imamo jer ruski embargo neće tako skoro stati. Hvala kolega Hvala vam lijepa. E, žele bih ukazati na sljedeće. Ruski embargo čini nužnim da Rumunjska, Mađarska, e, Slovenija, Hrvatska i Češka e, dobiju odštetu, odnosno naknadu, što se do sada nije dogodilo. Želim postaviti pitanje komisiji kada će biti moguća ta odšteta za navedene zemlje. koje problem na Hvala. Bio je lagani problem na e, prijevod na engleski, ali vidim sada sve funkcionira. Gospođa Petir ima riječ. Moje pitanje bi se odnosilo u istom smjeru kao i kolege Erdoša, zbog čega se hrvatski proizvođači voća nisu našli na e, popisu komisije za treći krug obeštećenja i drugo pitanje je koje su postavili hrvatski proizvođači jabuka, e, mandarina i mlijeka e, kako komisija ove godine planira obeštetiti proizvođače jabuka, mandarina i mlijeka obzirom da se u odnosima sa Rusijom nije dogodio apsolutno nikakav pomak i zasigurno će upravo proizvođači tih proizvoda koje sam navela u Hrvatskoj najviše stradati ukoliko neće biti nekih kompenzacijskih mjera. Hvala. Uh, um, uh, Moram reći da sam poprilično zbunjen koga uopće u e, Rusiji je briga e, za sankcije koje mi namećemo? Sasvim sigurno njihov čelnik e, tako ne misli. Osobno ni ja ne mislim baš nešto, Bog zna što o tome, niti Europskoj uniji. Jedino što mislim je da oni koji zbog toga pate su oni na dnu socijalne ljestvice kako u Europskoj uniji tako i u Rusiji. Što se tiče e, situacije, e, e, nemam ništa za gospodina Putina, ali kada ćemo uvesti sankcije Kini ili nekim drugim zemljama, primjerice Saudijskoj Arabiji, koje ne poštuju ljudska prava. Mislim, kada ćemo početi biti koherentni i kada ćemo iz političkih razloga e, e, prestati voditi ove igre koje sada vodimo samo iz političkih razloga. Hvala. Hvala. I ja sam htjela još jednom ponoviti da e, primjer Mursije predstavlja samo jedan dio problema koji imaju europski proizvođači. Postoje još proizvođači s govedinom i s mlijekom. Jer naša se politika usmjerila samo na izvoz. Prema tome određene mjere kojim bi se mogle privremeno riješiti situacija situacije, odnosno probleme u koje se nalaze na tisuću poljoprivrednika. Ali obraćam se ovdje i velikim klubovima zastupnika u parlamentu moramo otvoriti novo poglavlje europske e, poljoprivredne politike koje će se govoriti i o interesu našeg unutarnjeg tržišta jer mm, e, cijene koje se daju našim poljoprivrednici je nešto što moramo staviti u središte naših razmatranja. Kolega Des koji je umeđu vremenu izašao je rekao da moramo birati između sporazuma o slobodnoj e, trgovini i migracije, ali imamo sve više migracije i istovremeno sve manje poljoprivrednika u Europi. Hvala. Dragi kolege, E, svi kolege koji su se htjeli javiti za riječ e, već su to učinile. Sada ću zamoliti predsjednika komisije da uzme riječ kako bi odgovorio na postavljena pitanja. a moramo reći da je e, na dio pitanja možemo dobiti odgovore i napismeno, zato što su neke od njih bili vrlo složene. Izvolite. Hvala lijepa. Govorit ću zaista vrlo kratko što se tiče ovog usmenog odgovora. znam da nemate puno vremena. Podsjetit ću vas jednostavno da smo prošlog ljeta imali krizu, a instrumente koje smo koristili bili su na osnovu um, članka 219. o izuzetnim mjerima koje možemo poduzeti. I uz četiri delegirana akta koje smo e, usvojili, mislim da smo napravili ono što smo mogli u tim okolnostima. Rezultati svega toga vidimo da nisu postotno zadovoljavajući zato što se odnose na jako puno različitih proizvoda od krastavaca do trešanja pa e, preko bresaka i e, krušaka. Trebamo, dakle vidim nedostatke najboljih rezultata. Međutim, e, iz naše perspektive tržište se sada ne nalazi u situaciji krize. A druga stvar, interno često gubimo tu potrošnju u Evropi Nekolicina vas je to spomenula. Dakle, e, moramo prestati sa tim padom potrošnje voća i povrća. Dakle, dio mjera mora biti uspireno i za naše proizvođače. Treći element koji ste spomenuli su treće zemlje. To je važno kao dodatna izvozna tržišta. Tradicionalna, jako smo se koncentrirali u nekim zemljama na rusko tržište. Tradicionalno je rusko tržište uvijek bilo teško tržište. Nije ovo prvi puta da imamo poteškoća zbog mjera što ih e, za neke izvozne proizvode nameće Rusija. Prema tome trebamo ih pokušati plasirati u neke druge treće zemlje, rekao bih one koje se ponašaju kulturnije. Moramo vidjeti i kako imamo promičbene programe koje sada radimo kako bismo stimulirali treće zemlje. Mislim da smo pripremili solidni paket koji bi našim poljoprivrednicima trebao pomoći i to ne samo proizvođačima voća i povrća, već i onima iz drugih sektora kako bi e, našli alternative i kako bi mogli plasirati svoje proizvode na tržišta koje mogu biti od interesa. I za kraj e, različite opće uprave Europske komisije e, Sanko Agri i Trade e, su pokušali specifično raditi na e, tome da se neke proizvodi isključi iz mjera tipa SPS Dakle, to je ono što bih mogao reći sada ovako usmeno i ostalo ću napraviti napismeno. Hvala. Hvala lijepa. E, nadzirat ćemo, tražit ćemo da se nadzire tržište, naročito oni sektori koje embargo pogađa. E, sasvim sigurno prije ljetne stanke vratit ćemo se na ovu temu. Imate pravo sasvim sigurno kada govorite o tome da se voće i povrće nedovoljno troše e, u Europskoj uniji. Međutim, bilo je nekih pozitivnih učinaka u odnosu na e, strana tržišta, odnosno traženju novih tržišta svi moraju u tome aktivno sudjelovati, ne samo komisija, već i udruženja proizvođača. Svi su rekli da će u kolovozu doći do izmjena, međutim znamo da neće e, embargo biti u potpunosti ukinut. Zaključujem dakle ovu točku dnevnog reda i e, sigurno ćemo imati i e, druge sastanke na ovu temu jer ovakva razmjena mišljenja je zaista bitna. Dragi kolege, zaključujemo sada sastanak našeg odbora. Nastavit ćemo u 15 sati, a e, sada ćemo imati sastanak koordinatora koje molim da ostanu u dvorani. Čini se da ćemo danas poslije podne raditi u jednoj drugoj dvorani. Ne, oprostite, bit ćemo opet u 15 sati u istoj dvorani.